I think we will start, please. Um, Mislim da ćemo početi. Možemo li? Pozdravljamo sve koji su se danas poslije podne u ponedjeljak ovdje okupili i prvo ćemo usvojiti dnevni red. Jeste li svi zadovoljni s dnevnim redom ovakvim kakav jest? A zatim objave predsjedništva. Dakle, e, preporuke koordinatora e, sa sastanka 24. E, siječnja o pisanom postupku 25. siječnja do 9. veljače za izradu nacrta zakonodavnog mišljenja na izvješće u odnosu na uredbu 1303 kroz 2013 i e, to je raspoređeno EPP e grupi. Zatim izrada nacrta zakonodavnog mišljenja za Europski parlament i vijeće o transparentnom i transparentnim i predvidivim radnim uvjetima e, u Europskoj uniji. To je za SND zatim izrada e, e, mišljenja, zakonodavnog mišljenja u obliku e, izmjena na izvješće odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. To je izmjena odluke 1313 kroz 2013. To ide skupini ALDE. Zatim paket o proračunskom postupku za drugi semestar 2018. to je bilo e, Rumunjska, misija u Rumunjsku, to je e, odgođeno. Zatim upućivanje Europskom sudu, revizijskom sudu osam prijedloga za radni program 2019. Zatim četiri istražna mišljenja Europskog e, ekonomskog i socijalnog odbora i onda CCC e, suradnja sa glavnim odborima e, pravilo 53. Zatim e, želim pozdraviti gospođu Marija Gabriela Zoana iz Rumunjske. I Heinza K. Bekera iz Austrije koji nije stigao i doktora Jeffra Didier iz Francuske zamjenskog člana. Nema ni njega. Dakle, pozdravljamo članicu koja je tu. Pa onda idemo dalje na saslušanje. Dakle, žene kao nositeljice promjene u državama južnog partnerstva, a to smatramo vrlo važnim saslušanjem te nam je iznimno drago što su s nama govornici koji će o tome govoriti. Evo kako ćemo raditi. Prije nego što prijeđemo na to, idemo, malo ću nešto objasniti. Na sastanku 4. rujna 2017. koordinatori su odlučili organizirati saslušanje e, pod naslovom Žene kao nositelji promjere, promjene u državama južnog partnerstva. E, I izvjestiteljica je e, Marija Arena. Dakle, radi se o istraživanju o tome kakav je položaj žena u državama južnog partnerstva te s kojim se teškoćama suočavaju E, i koje organizacije su najpogodnije da to rješavaju. E, I partnerske države, a i stručnjaci iz regionalnih mreža uključili su se u ovaj postupak, što bi trebalo biti vrlo e, korisno Dakle, to je e, izvješće na vlastitu inicijativu. Izvjestiteljica Marija Arena, e, SND i Belgija. Hvala lijepa. I o tome ćemo e, razgovarati kad dođemo na tu temu, a Mariju Arenu ćemo zamoliti da nam predstavi ovo izvješće. Hvala, hvala puno, govorit ću francuski. Zahvaljujemo na organizaciji ovog saslušanja i kao što ste rekli, gospođo predsjednice, ja sam nadležna za ovo izvješće. Ovaj odbor E, funkcionira na konstruktivni način u suradnji sa e, izvjestiteljama u sjeni. Radit ćemo na takav način vezano uz ovu temu. U Europskoj uniji imamo cijeli niz instrumenta koji nam omogućavaju da radimo na partnerstvu sa susjednim e, zemljama. Posebno mi je mediteranska regija važna zato što sam E, isto tako porijeklom iz juga Europe, iz Sicilije. I zbog tog razloga e, moj interes me vodi prema tim regijama koja je isto tako i koljevka Europe. Dijelimo puno e, zajedničkih stvari sa tom regijom i nažalost danas je to poprište tragedija vezanih za migratorska pitanja. E, znači, na tome smo puno radili. Što se tiče Europe, imamo cijeli niz instrumenata. Radi se prvo o bilateralnoj suradnji. Danas u e, politikama susjedstva u Europima imamo e, mogućnost jačanja tih e, veza sa partnerskim zemljama, e, zemljama s druge strane e, obale E, Mediterana. To nam omogućava da imamo zajednički angažman i što se tiče dijeljenja zajedničkih vrijednosti i vrijednosti demokracije. U tom smislu e, pitanja ljudskih prava i prava žena su prioritetno pitanje i drago nam je što u okviru ovog odbora se možemo baviti tom e, temom. Isto tako imamo i instrumente za regionalnu suradnju koje aktiviramo u okviru Unije, na primjer za Mediteran. A također imamo i mogućnost da se radi na partnerstvima do, e, sa južnim zemljama u okviru e, sporazuma o slobodnoj razmjeni. Nekad se to zanemaruje jer se pretpostavlja da se tu radi prije svega o trgovini, ali iza trgovine, između komercijalnih, iza, e, iza komercijalnih odnosa također stoje ljudi, a u takvim partnerstvima je pitanje žena izuzetno važno. Kad se bavimo pitanjem poljoprivrede, onda znamo da u poljoprivrednom sektoru ima jako puno žena i u okviru e, tih raznih partnerstva to pitanje žena je izuzetno važno i trebamo uspostaviti koherentnost između različitih politika. Što se tiče posebnog izdanja kurijera internacionala, e, to štivo Tamo se govori o tome da je e, ravnopravnost između e, muškaraca i žena univerzalna borba. Mi to znamo odavno, ali ponekad e, zaboravljamo na to da s jedne strane što se tiče pitanja prava žena u Europi ili drugdje smo postigli puno napretka, no s druge strane suočeni smo sa određenim fenomenima regresije ako ne osmislimo e, takozvane klauzule ne regresije, ne nazadovanja, onda ono što smo tako e, teško postigli ćemo lagano izgubiti kroz e, određene rezolu, e, revolucije, određene određenih političkih promjena i tako dalje to u Europi sada vidimo u nekom, nekim e, državama članicama. Na primjer, e, vidimo što se tiče prava žena u Poljskoj imamo e, znakovito nazodovanje. u Mađarskoj i tako dalje. Kao univerzalni feministi moramo se udružiti i naći zajednički jezik kako bismo napredovali i zadržali ono što smo postigli nakon 60. godina. Kad pogledamo brojke i u Europi i u zemljama južnog partnerstva, vidimo da e, nije sve sigurno kad pogledamo na primjer pristup obrazovanju, radnim mjestima, zapošljavanju ili također brojke koje se tiču nasilja nad ženama. Kad pogledamo sve te brojke onda vidimo da je još mnogo toga pred nama za obaviti. Cilj ovog izvješća je da se identificiraju e, zajednički, za, e, zajednička područja djelovanja što možemo ojačati u taj zajedničkoj borbi za prava žena kakve preporuke možemo dati kako s jedne i druge obalne e, sredozemlja možemo zajedno pratiti te preporuke koje će nam omogućiti e, zajednički rad i postizanje ciljeva na području ravnopravnosti muškaraca i žena. Ono što je jako važno je da čujemo i vaša stručna mišljenja što se tiče prava žena i to kroz vaše iskustva u zemljama koje ste studirali. E, ono što nam je važno da čujemo vaše preporuke koje ćemo naravno i uključiti u naše izvješće. Hvala. Well, thank you, Hvala lijepa, Marija. Prelazimo na panel. Jumama Haddad je prva govornica, ona e, je Libanonka e, i e, kandidira se za Libanonski parlament na sljedećim izborima. Hvala lijepa, zanima nas jako što će nam ona reći. Ladies Gospođe i gospodo, hvala lijepa što ste mi dali čast da vam se danas obratim. Hvala onima koji su me preporučili za sudjelovanje u ovom saslušanju. Imam neke dobre i neke loše vijesti za vas a počet ću s onim lošima. Mi, arapske žene, više nego ikada, živimo u e, razdoblju seksizma, u razdoblju u kojem smo podvrgnute seksualnom ropstvu u Siriji i Iraku, razdoblju u kojem ne možemo djeci dati svoju nacionalnost e, u Libanonu, e, u razdoblju kad smo praktički u vlasništvu naših takozvanih pravnih skrbnika u Saudijskoj Arabiji i kad naši silovatelji e, nisu e, progonjeni e, ukoliko nas ožene u Bahrenu, Libiju ili Kuvajtu e, i e, gdje se e, djevojčice prodaje kao nevjeste u Jemenu i drugim državama. Dakle, to je popis raznih primjera i oblika zloporabe i zlostavljanja recimo u Libanonu na primjer od 128 članova parlamenta četiri su žene Dakle, nije važno koliko smo e, snažne, emancipirane, visoko obrazovane i financijski neovisne. Zakoni, običaj i vjerski vođe e, nas ponižavaju i stavljaju nas na takozvano naše mjesto u tom patrijarhalnom arapskom svijetu u svakom njegovom kutku e, i Evo ja ću međutim reći i što se dobrog događa. Situacija žena nije bitno bolja niti u zapadnom svijetu. E to je dobra vijest. Unatoč zakonima koji su doneseni pred više desetljeća ženska politička zastupljenost još uvijek, pa ni ovdje u Europskom parlamentu, nije u europskim državama na zadovoljavajućoj razini. Još uvijek muškarci i žene ne dobivaju istu plaću za isti posao, e, seksualno uznemiravanje e, je e, na zapadu također jedna pošast koja više nije sramotna tajna i e, to zahvaljujući e, pokretu Me Too i e, nasilje nad evropskim ženama uključujući i femicid od strane partnera ili bivših partnera je u katastrofalnom, na katastrofalnoj razini. Kako je to dobro? Ovo su informacije koje su strašne. Ja ih zovem dobrim vijestima upravo zato da bi se uspavane evropske žene probudile. Vjerujte, u duhu sestrinstva zapadne se žene moraju probuditi. Nije tajna za vas, a gospođa Rena to je i rekla, ako vam kažem da je došlo do popuštanja e, u pogledu ženskih prava na zapadu. Dakle, e, taj osjećaj od evo sad trebamo odmoriti i uživati u svojim pobjedama nakon svih uspješnih e, borbi i rezultata koje su izborile naše prethodnice e, od 60. godina 20. stoljeća do sada. Međutim, nema odmora, mi žene ne možemo ga, si ga priuštiti. Patriarhalnost je nešto poput e, zmaja iz e, bajke i e, svaki put kad odrežete jednu glavu naraste druga i moramo i dalje rezati i rezati ili će nas sve proždrijeti i uništiti ona prava koja smo stekle tijekom godina. Dakle, e, oni koji ne idu prema naprijed, e, ti e, klize prema natrag i zapravo se radi o tome da ako se loše stvari događaju u arapskom svijetu, u pitanjima temeljnih ženskih prava, uloga i prilika, znači li to da je sve u redu u zapadnom svijetu? Ne. Ne radimo dovoljno i svi smo za to odgovorni, svatko na svoj način. I e, pa zašto je opet to dobra vijest, e, možda se pitate? Zato što arapske žene trebaju da vi, evropske žene, e, budete budne i s nama se zajedno borite uz nas i za nas. I to je dobra vijest jer samo kad se žene ujedine i zahtijevaju E, promjene, jedino tada moći ćemo se riješiti ovih zakona ili propisa e, koji e, nas definiraju i koji nas, nam štete. Dakle, to je dobro zato jer žene moraju sudjelovati u izborima jer žene ne smiju biti tretirane kao roba i ne žele da se njihove kćeri suoče s istim dvostrukim standardima. Dakle, ne želimo takva poniženja e, niti e, sudjelovati u izborima ukoliko oni ne okončavaju e, takve loše postupke. Dakle, trebamo ne samo E, proljeće, ne samo arapsko proljeće, nego univerzalno proljeće. A muškarci nam trebaju biti partneri u ovoj časnoj e, borbi. I sama sam e, odgojila dva muškarca koji su feministi. Dakle, nisam došla amo da bih se žalila da kuham, nego da vam kažem kakva je borba koja se odvije za ljudska prava u mom dijelu svijeta. Trebamo akciju, trebamo plan i to nam doista treba brzo. Ono što je tužno jest da popuštamo e, pred pritiskom političke korektnosti i to e, više na liberalnom zapadu nego na konzervativnom istoku. E, puno je socijalnih situacija gdje se žene, gdje žene zapravo reagiraju na e, način kako im je to rečeno, kako im je rečeno i zadano da trebaju, da bi se doimale politički konkretnima ne bi e, žene koje odbijaju zlostavljanje, ušutkavanje, zastrašivanje ili sramoćenje. E, žene koje e, poduzimaju određene inicijative i to znači da se mora dogoditi nešto bolje i da treba stati na kraj različitim praksama poput genitalnog sakačenja, ženitbe djece i to se ne treba relativizirati i e, zvati e, arapskom kulturom e, jer nema nikakvog pravog razloga da se žene označuje kao islamofobne ili kao kao zagovarateljice desne opcije e, i nema arapske pravde i e, zapadne pravde ili zapadnjačke pravde e, arapske arapskog dostojanstva i zapadnog dostojanstva i liberalizam i konzervativizam i elitizam i e, populizam. Moramo e, se zapravo izdignuti iznad tih e, definicija i treba se boriti protiv intelektualnog zlostavljanja. Puno je hipokrizije, laži i lažne, lažne otvorenosti. Prema tome, imajmo uvijek na umu ljudsku prirodu koja nas e, ujedinjuje bez obzira na ideologije, nacionalnost, e, vjeru, rasu ili uvjerenja. E, tek na taj način ćemo se moći pomiriti sa našim kolektivom i postati i poticatelji i nositelji promjene zajedno s muškarcima i tek tada će se ovaj umorni, slomljeni nepravedni svijet početi oporavljati. Hvala vam lijepa. Hvala, Džumama, to je bilo vrlo inspirativno. Trebamo reći da je ovaj odbor što se tiče genitalnog sakačenja žena vrlo jasno stajalište vezano uz borbu i kampanju protiv e, toga. Mi se borimo za znači te, feminističke teme i borimo se protiv e, znači genitalnog sakačenja žena, isto tako e, ženitbe djevojčica, djece i tako dalje. Naš Sljedeći govornik, zapravo govornica, je gospođa Fuzija Sulije, koja je predsjednica Federacije Demokratske lige za prava žena u Maroku. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, dame i gospodo, zastupnici, želim vam zahvaliti što nam dajete ovaj prostor za izlaganje naših mišljenja. Mi imamo toliko puno stvari zajedničko, a pitanje prava žena e, civilnog društva te znači tog sučelja između e, institucionalne vlasti i baze. I moram reći da danas da sa svim što se događa u svijetu nam što se tiče globalizacije gospodarstva i tako dalje, kad imamo to razvijanje i komunikacija i e, prijevoza prometa, moramo reći da živimo u globaliziranom svijetu, no diskriminacija je nešto što još uvijek postoji. Globalizacija umjesto da dovede do povećanja sreće i napretka, povećanja pariteta i jednakosti, to nažalost dovodi do konflikata, do sukoba, do ratova. Žene su e, predstavljaju pola društva, a one su najranjivije. Civilno društvo je potrebno, e, potreban prostor gdje se različite organizacije mogu organizirati, isto tako e, pokazati svoja mišljenja, dati prijedloge i isto tako biti snaga prijedloga. No, posebnost žena je e, nešto da što zapravo nije vezano uz određenu e, organizaciju, nego su oni jednostavno dio društva. I moramo podcrtati njihovu ulogu u društvu, a njihova uloga u društvu je da su nositeljice promjena. Time mogu odgovoriti na cijeli niz problema danas. Ono što je važno da unesemo u društvo više altruizma, ono što nose žene. Davanje vlasti ženama, ne samo ženama, je nešto što može donijeti boljitak. Moramo imati ravnotežu između muškaraca i žena. Vidjeli smo koliko štete nanosi samo e, to inzistiranje na muškoj vlasti. Ja dolazim iz zemlje gdje se borimo, gdje smo se borili, ali ja ne govorim, e, sad ne mislim e, E, i ne vjerujem u posebnost ili kulturni relativizam. Ja prije svega vjerujem u ljudsko biće. Čovječanstvo se borilo, izvuklo lekcije kako bi stvorile znači izjave o pravima e, i ljudi i žena kako bi žene bile smatrane punopravnim građanima. Mislim na godine i desetljeća borbe u zemljama su različite, ali u zemljama juga žene su se mobilizirale, one su aktivne i isto tako su nositeljice promjena. Ta demokratska tranzicija se ne može e, provesti bez žena. One su važna sastavnica civilnog društva u Maroku. One inoviraju, one također e, nameću svoja stajališta, također uspijevaju rješavati e, sukobe i to kroz e, razne načine. Mi imamo znači, iskustvo Federacije demokratskih liga za prava žena u Maroku. Što se tiče autonomnog pravnog e, statusa, žena ga skoro nije i imala. Govorim vam o Amaduani, Maduani i svim drugim reformama. Znate za sve to, mogli smo zbilja napredovati, a to je također zahvaljujući i vama, zahvaljujući tom partnerstvu sa Europskom unijom, zahvaljujući konvencijama i međunarodnim ugovorima. To sve ide u prilog promjenama u Maroku. Maroko je potpisao sve te konvencije i ugovore i danas e, imamo ustav koji e, priznaje ravnopravnost između muškaraca i žena, gdje se zabranjuje e, ne diskriminacija gdje se govori o prvenstvu međunarodnog prava i govori se također o promicanju svih e, prava i muškaraca i žena i to je konstanta u okviru naše nacije. Nije bilo lagano doći do toga. Što smo mi upotrebili kao strategiju? Prije svega smo imali umreženje na nacionalnoj razini, na regionalnoj razini i na međunarodnoj razini također. Radi se znači u umreženju, znači između e, prve sfere, znači to su udruge žena, s druge strane imamo znači sve sastavnice civilnog društva, sve žene koje su uključene znači u civilno društvo i općenito u društvo, žene političarke, novinari, udruge e, i imamo znači taj tu transversalnu suradnju. Mi postojimo svugdje, te nam imamo mogućnost e, da kapitaliziramo te da udružujemo naše snage. Imali smo također i koordinaciju na međunarodnoj razini. Maroko ima znači sporazume o partnerstvu sa Europskom unijom, isto tako u okviru konvencije CDOAO također imamo partnerstva na međunarodnoj razini. Svaki puta e, se osmišljavaju također i izvješća što se tiče razvijanja same situacije. Mi smo usvojili te mehanizme, radi se o mehanizmima koji su izuzetno važni, koji se ne mogu koristiti samo u e, južnim zemljama, zemljama juga, nego i ovdje i na međunarodnoj razini. Svima nam je u korist da se solidariziramo, jer, kao što sam rekla, pitanje je vrlo važno. Žene su nada za ovo društvo i svijet u krizi danas. Drugi aspekt se tiče znači samog lobiranja, a to se osniva na koordinaciji. Drugo, imamo također i rad na terenu. Stalno govorimo o tom prvom aspektu lobiranju, za, e, znači e, E, interesnim skupinama i tako dalje. No, ono što je važno da provodimo i e, rad na terenu kako bismo se e, dotaknuli svih tih ranjivih skupljina. Imamo znači organiziranje raznih opuna, obuka, seminara kako bismo dotakli svih sfera života, znači i ljudi koji rade u, u sektoru udruga, u gospodarstvu, odvjetnice i tako dalje. Moramo reagirati na terenu, to je nešto što je izuzetno važno, a imamo i onaj važan stup koji se, a radi se o e, razvijanju e, istraživanja i akcije. Znači, umreženje, rad na terenu i osmišljavanje istraživanja djelovanja. Mi smo znači e, prošli e, i prešli smo taj put i sad smo došli do civilnog društva koji prije svega predlaže, a ne samo koji e, se protivi. Moramo koristiti sva sredstva koordinacije, a u okviru toga je važna uloga i političara, žena i muškaraca. Prava žena nije samo pitanje e, to se tiče žena, nego također i pitanje mira. Radi se o dovođenju novog načina gledanja. Mi govorimo e, ženama političarima. Moramo dovesti nove načine funkcioniranja. Ne smijemo imitirati muškarce. Mi također moramo sa velikim entuzijazmom i veseljem provoditi i djelovati i kroz manifestacije, demonstracije i tako dalje. Civilno društvo nije homoge, E, homogeno, ali imamo pravo civilno društvo ili takozvano pseudo civilno društvo koje se ne smije zaboraviti. E, kad govorimo o demokraciji, onda moramo imati na umu da to nisu samo mehanizmi, nego i načela. Ako koristimo te mehanizme kako bismo preuzeli vlast, a zatim doveli u pitanje sve, sva ona postignuća, onda je to nešto što je izuzetno e, ozbiljno i zabrinjavajuće. U Maroku taj, ta opasnost postoji, ali također i u Europi. Zbog toga su nam potrebna jamstva. Ono što imamo zajedničko, e, sporazumi, ugovori, konvencije, prepoznavanje ljudskih prava, e, poštivanje individualnih sloboda, temeljnih sloboda, to su univerzalne vrijednosti i to mora biti naš temelj za djelovanje. Kao što sam rekla, danas imamo nažalost jedno pseudo lažno, fiktivno civilno društvo koji zapravo na neki način e, zauzima taj prostor za civilno društvo kako bi zapravo dovele u pitanje sva ta postignuća na području prava žena, ljudskih prava i svega ostalog. Oni instrumentaliziraju i e, kulturu, ali isto tako i e, vjeru. Mi se suočavamo u Maroku sa tom poteškoćom i ne samo u Maroku, nego i u drugim zemljama juga. Tu moramo i tu smo morali također desakralizirati puno stvari. Danas žene imaju pravo e, odlučiti o, braku, isto tako prenijeti svoje, svoje državljanstvo. A sada se također govori o pravima što se tiče nasljeđa. To e, e, lažno e, civilno društvo te fiktivne udruge žena su one koje se sukobljavaju sa nama, a oni imaju konstitutivni status e, pri UN-u. I to na kojoj osnovi? Ja si postavljam to pitanje. I sve feministice, sve braniteljice ljudskih prava u Maroku si postavljaju to pitanja. Temelju čega? Danas, nažalost, nakon e, promjena 2011. godine koje smo nazvali e, arapskim e, proljećem promijenila se ta situacija. Imali smo znači nakon izbora i e, povećanje i dolazak e, islamističkih stranaka na vlast. I tu se promijenila cijela situacija. Znači, s jedne strane smo imali jedno jednu konstantu, temeljna ljudska prava, demokracija, upisivanje u ustav tih temeljnih ljudskih prava i tako dalje. Sad se cijela stvar promijenila i sad imamo tu konstantu, taj temelj, a radi se o islamu. Ne možemo, znači, ukinuti poligamiju, doticati se prava, nasljednog prava i tako dalje. Govori se o tome da je to naša specifičnost za nas je to e, nešto što je prije svega kršenje ljudskih prava i to je sramotno to je kršenje ženskih prava također moramo biti ovdje jasni i čvrsti ne smijemo se plašiti oni instrumentaliziraju vjeru u političke svrhe oni tu sad uključuju sve ono nesvjesno ključ, kulturno nasljeđe, nasljeđe također patrijarhalnog društva kako bi pod, pobjedili. Da, kao što govorimo, moramo ojačati demokraciju, moramo također inzistirati na tome demokracija je prvo bila samo demokracija između muškaraca. Nakon toga smo se trebali boriti kako bi i žene imale mjesta u toj demokraciji. I moramo nastaviti tu borbu. Mi u našem iskustvu vidimo da trebamo vjerovati u solidarnost. Sva naša iskustva su takva da vidimo da svi čimbenici na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini trebaju surađivati i raditi zajedno, djelovati zajedno. U tom smislu svijet može samo napredovati. Jer ne radi se samo o kršenju ljudskih e, prava, kršenju prava žena, radi se o destabilizaciji društva, sve to za sobom nosi troškove. To E, također e, usporava razvoj. Samo 24% e, žena u našoj državi su aktivne. No, sve žene stalno rade od jutra do mraka, no sam vidi se rad samo određenog malog dijela, a ove sve druge obavljaju taj rad u sjeni. Žene E, su one koje su nositeljice promjena, koje zagovaraju i pregovore i suradnju. To civilno društvo, feministkinje, e, žene moraju u tom smislu igrati tu ulogu. Ta riječ feminizam i feministkinje plaše ne samo krugove u Maroku, nego i u Europi. Radi se o pokretu za promjene, za isto tako demokratizaciju za ljudsko. To taj pokret može spasiti ljudsku vrstu, našu planetu, muškarce i žene. I, think we would all agree with that. Mislim da ćemo se svi složiti s time. Isto tako je feminizam kao dio koji želimo pocrtati sve ove riječi koje ste iznijeli. Sljedeća govornica je Lillian French, European Feminist Initiative, EFE, EFI. E Engleska i francuska varijanta. Evo, izvolite. Bonjour. Eh. Dobar dan. Ja eh, predstavljam eh, feminističku inicijativu Euromed i želim zahvaliti organizatoricama, organizatoricama ovog saslušanja koje su mi dali mogućnost da podijelimo znači, iskustva naše mreže. Mi radimo zajedno već skoro 15 godina sa E, e, znači e, žena fam fam Magreb, Mašrek i to u zajedničkoj strukturi. Naše članice su zbilja članice koje dolaze iz svih kulturnih i geografskih okružja, no mi zbilja čvrsto vjerujemo i borimo se za univerzalnost prava, jednakost također za mjesto žena i slobode u javnom prostoru, a to sve na osnovi zajedničkih analiza između svih naših organizacija. U tom smislu mi dovodimo u pitanje e, tradicionalne e, koncepte demokraticije, građanstva, sigurnosti i mira. Mi se zajedno borimo protiv E, kulturnog relativizma, za nas je to otrov. Mi e, duboko vjerujemo da je feminizam e, pokretačka snaga u društvima. I u tom smislu feminizam koji mi zagovaramo je politički feminizam. Mi se borimo za drugačiji svijet, za drugačiju Europu, za drugačije odnose između sjevera i juga, za drugačiju raspodjelu eh, bogatstva, demilitarizaciju i tako dalje. Predsjednica naše mreže je eh, Palestinka i e, palestinsko pitanje je također nešto što nam je u upisano u naše djelovanje. Mi smo danas suočeni sa ultra e, znači reakcionarnim političkim e, pokretima koji dovode u pitanje prava naroda na temeljne slobode, ne samo naroda, nego ljudi i žena i muškaraca. E, mogu reći da represivne e, snage zatvaraju milijone ljudi. E, prava žena kao univerzalna prava su posebno cilj takvih reakcionih snaga. E, vojska je valorizirana u okviru znači humanitarnih akcija. Kultura u tom smislu je izuzetno važna i ona se mora poštivati na isti način kao tradicija i religija i to ponekad je zapravo i e, obrazloženje e, nasilja nad ženama jednakost je u drugom prav, e, drugom planu u tom smislu u javnom prostoru a individualna prava dolaze u prvi plan Žene imaju pravo da ostanu doma, da, da rade na pola radnog vremena, da odgajaju svoju djece, da nose veo i tako dalje. No, s druge strane, dovode se u pitanje e, ta temeljna prava kao što je pristup i odlučivanju, obrazovanju e, i općenito pravima u javnom prostoru. Ono što je važno, imamo znači e, strukture vlasti E, koje se osnivaju na rodu jednostavno postaju u potpunosti nevidljive. U tom e, teškom okružju žene iz sjevera i juga e, odoljevaju, organiziraju se i bore se. Da, što se tiče ovih pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu, žene su bile u prvim redovima i postigli su veliki napredak tijekom e, i godina i desetljeća. Što se tiče 2013. 2014. imali smo pravo, e, znači imali smo borbu za upisivanje u Ustav u Tunisu što se tiče ravnopravnosti držav, e, muškaraca i žena, paritet i tako dalje. To je bilo znači inspirativno za sve nas, za druge E, države u regiji, a to e, e, sve upisano u tu ideju da bez demokracije nema ravnopravnosti između muškaraca i žena. Nakon dvije, znači nakon borbe iračkih žena imali smo 2014. godine osmišljavanje prvi nacionalni plan u arapskom svijenu za znači E, provođenje rezolucije Ujedinjenih naroda 1325 radi se o važnoj e, rezoluciji što se tiče provođenja e, ovih temeljnih prava i ljudi i žena isto tako sprečavanje sukoba a radi se o tome znači o e, znači, svim važnim temeljima ti za demokratsko društvo. Znači imali smo nakon toga i Libanon koji je slijedio tu taj put. Mogu reći da sve te borbe i sve te pobjede su bile i naše pobjede. To je znači kruna desetljeća borbe, feminističke borbe, no možemo reći da u našoj regiji znamo da ništa nije upisano u vječnost, nego se e, prava žena dovode stalno u pitanje. U, u našoj regiji, bez obzira na e, e, međunarodne rezolucije, ustave, zakone i tako dalje, bez obzira da se e, govori o tome da je ravnopravnost muškaraca i žena osnova razvoja, žene i dalje su predmet dominacije od strane muškaraca i nasilja muškaraca. Koje su uvjeti održivih promjena. Mi smo identificirali četiri prioriteta i četiri aspekta djelovanja. Prvo, e, jačanje uloga u javnom sektoru žena i borba protiv e, nejednakosti, nakon toga borba protiv stereotipa. Treće, e, sprečavanje nasilja nad ženama u okviru sukoba i rata, te također osmišljavanje mira na regionalnoj razini. Četiri, isto tako moramo imati jednakosti, slobodu civilnog društva te organizacija za borbu e, za prava žena to je nešto što strukturira našu regionalnu platformu za jednakost. I to je plod procesa koji je naša mreža e, započela uz e, podršku e, Europske unije kako bismo se zbilja borili za održivo primjenjivanje prava žena u ovoj regiji. Radi se ovdje isto tako o regionalnoj suradnji, razmjeni dobrih praksi i tako dalje. Taj proces je započet 15. godine, imali smo više od 600 e, sudionica, a imali smo znači također i kao završetak e, u studenom prošle godine konferenciju u Kairu. Kako osmisliti sva djelovanja u smislu promjena i e, jamstva? Kako provesti jamstva za održivost tih promjena? važno je e, u tom smislu i pitanje vlasti. To pitanje smo direktno postavili. Žene su zbilja isključene u cijeloj regiji iz tih sfera vlasti. I to u gospodarskoj i u političkoj sferi, u cijeloj regiji. Dati ću dvije brojke na svjetskoj razini. 23% u e, parlamentima znači imamo devet od deset političkih stranaka na čijem čelu su muškarci. Pitanje žena, nositeljica promjena, postavlja također i to pitanje muškaraca kao čuvara tradicija. To dovodi do pitanja načela, dobrih načela, mogućnost individualaca i skupina kako bi djelovali, e, kako bi isto tako sudjelovali u odlučivanju i donošenju odluka koje ih se tiču, a u tom smislu se mora dati i prioritet e, stajalištu onih nad, nad kojima se želi dominirati. Tu se prije svega radi o djelovanju što se tiče marginaliziranih skupina, znači homoseksualaca, e, crnih, e, znači e, i isto tako žena. Ono što je važno je da imamo, kad imamo znači društvo koje je patrijarhalno i u tom smislu se povećava nejednakost. Moramo također promovirati jednakost e, žena i to je jedan treći cilj, e, milenijski cilj. Mogu reći da E, ta definicija zapravo je nešto što je postalo malo po malo sinonim e, osmišljavanja kapaciteta što se tiče maksimizacije individualnih djelovanja. Znači imamo pristup zapošljavanju, e, obrazovanju i tako dalje. Neki međunarodni organizmi i tijela prikazuju to kao povećanje i učinkovitosti i produktivnosti i ni u kojem slučaju ne dovode u pitanje ni strukture vlasti ni odnose dominiranja. Moramo li taj znači pojam zamijeniti ili e, izmijeniti? Ono e, što bismo mi željeli je da ovdje se govori znači o odgovornosti žena da su one odgovorne za to da nisu dovoljno osnažene u društvu. A ono što je važno da muškarci jedan dio vlasti predaju ženama. U tom smislu potrebne su obvezujuće e, mjere kako bismo znači riješili to strukturno isključenje žena iz društva. Moramo promijeniti sva tijela na svim nivoima vlasti, a u tom smislu moraju se osmisliti zakonodavni e, tekstovi. Ali to je pitanje također i e, socijalne pravde. Isto tako, te žene koje e, su doliko odvažne da se dotaknu e, politike moraju biti stalno e, u doticaju sa udrugama za borbu za prava žena kako bi isto tako razmijenili svoja iskustva jer je taj svijet jako težak za žene E, moramo se boriti protiv tih ukorijenjenih kulturnih praksi. Zakoni mogu promijeniti stvari, no to nije dovoljno. Znači, s jedne strane, obrazovanje, uloga, medija, sve je to izuzetno važno u tom smislu. U toj, e, na tom području činjenica da narod nije spreman ili ulica nije spremna za promjene je argument koji se stalno stavlja u prvi plan od e, vladajućih struktura. Mi govorimo o suprotnoj situaciji i svjedočimo da je situacija drugačija. Mogu reći da oni koji nisu spremni su potpuno druga skupina. Mi smo zbilja, na primjer, u Jordanu trav, e, radili na terenu i vidjeli smo da sve one argumente koje smo čuli su zapravo bili e, argumenti vlasti, ali na samom terenu je situacija bila potpuno drugačija. Ono što je izuzetno važno za održive promjene je da se okonča nasilje nad ženama i to svih oblika nasilja. Ta borba je znači ono što je ključno za naše djelovanje, a u tom smislu moramo imati sveobuhvatno djelovanje i društva i države. Neću sad ulaziti u detalje svega toga. Zadnji uvjet za promjene su organizacije civilnog društva, organizacije za borbu za prava žena. Moramo garantirati slobodu djelovanja takvih udruga i njihovu neovisnost. To isto tako znači što, što se tiče neovisnosti i e, slobode djelovanja također i financijska sredstva. Terorizam i političko nasilje se često koriste od strane e, vlada kako bi ograničili e, civilne slobode te također slobode i udruga i diskursa. U tom smislu stavljamo u prvi plan i e, dobrotvorno djelovanje i filantropiju. A možemo reći da je to nazadovanje. To e, ograničava naše mogućnosti djelovanja i to je u potpunoj suprotnosti sa angažmanima vlada koji govore o tome da žele uključiti žene političko odlučivanje. Što se tiče cijele regije Euromeda, kad govorimo o tom e, postizanju napredka, moramo ostvariti strukturirani dijalog između e, političkih čelnika i civilnog društva. E, moramo imati i poštivanje naše neovisnosti i naše ekspertize. Također moramo imati i podršku sudjelovanju e, organizacija za prava žena u svim e, pregovorima koje se tiču e, odnosa između Europske unije i zemalja juga. Što se tiče ovih teško dostiglih ljudskih prava i prava žena, imamo tu borbu za koju koju moramo zbilja ostvariti. Moramo u svakom slučaju uključiti sve e, aspekte društva, sve pokrete, jer možemo reći da je to civilno društvo ponekad herojsko i otporno, ali postoji također i e, međunarodna solidarnost, kao što su moje kolegice rekle. Les parti, l'ensemble des composantes što se tiče stranaka, a isto tako i svi zajedno, i žene, muškarci u demokratskim okruženjima moraju se popraviti u tome da ravnopravnost spolova bude e, zapravo dio njihovog djelovanja i samo na taj način ćemo imati uvjeti kako bismo proveli zaista potrebne promjene. Feminizam je često karika koja nedostaje imamo i bojazni od e, feminizma i stare predrasude kad je riječ e, o feminizmima i kad je riječ e, o tome u prošlo vrijeme se nije značajno i puno toga promijenilo. Žene i dalje stoje na samom začelju dnevnog reda kad je riječ o demokratskim promjenama. Nažalost, to moramo konstatirati. Tu i tamo se razgovara s nama, ali to nije dovoljno. A isto tako moramo moći podići svoj glas, te isto tako i politički, socijalni feminizam mora se iskazati i u praksi. Ne smije to biti samo mrtvo slovo na papiru, inače nećemo imati trajnu promjenu. Hvala lijepa. Hvala. Zaista jedna izlaganje koje nas je dotaknulo. Ja mislim da svi zajedno mogu podržati, ali nismo došli do one točke do koje bismo željeli. Svi smo suočeni sa e, istom ovom pričom. Ovaj odbor je postavljao pitanje, Mislim da žene neće doći do onog stupnja do kojeg trebaju, dok nisu sigurne da će se to doista dogoditi. To je bila i politika našeg odbora. Postoje države članice koje imaju kvote za svoje nacionalne parlamente, a svakako se to onda i s druge strane pokazuje kao pozitivno. Elis Pumej, Euromet Rights eh, Network. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali na ovaj vaš odbor. Euromet eh, je mreža organizacija zaštita ljudskih prava i u medicinskoj regiji, kako u Europi, tako i na Južnom Mediteranu. U prošlih nekoliko godine borci za prava žena su e, doprinijeli pozitivne zakonodavne promjene, te isto tako organizacije su i odigrale izuzetno važnu ulogu u e, dakle stvaranje progresivnih e, ustava u Maroku, Tunizu i Egiptu, u kojima nediskriminacija su zapravo uvedene u posebne članke. U najnovije vrijeme Pokret za zaštitu žena u, Tunzi, u Tunisu je bio uključen e, u usvajanju zakona e, koji se ticao nasilja protiv žena, gdje je uključeno isto tako i čitav stručnjaka kada je bilo riječ o izradi samog zakonodavnog teksta, te isto tako uključivanje najvećih mogućih standarda, a to su standardi koji su bliski Istanbulskoj konvenciji Vijeća Europe. E, također su odigrali ulogu u lobiranju kod parlamentaraca kako bi se usvojio ovaj zakon, te isto tako na neki način e, suzbio otpor konzervativnih zastupnika. Zakon je u prošlo ljeto u Kolozovu donesen, a isto tako provedba samog zakona ostaje velik izazov, te isto tako pokreti dalje tijeli u tom smjeru. U Maroku, kao što sam rekla, kao što je fuzija istakla, dakle, borci za zaštitu ženskih prava lobirali su e, kod donošenja dva važna zakona kad je riječ o pravima žena te isto tako rodnoj ravnopravnosti. To su zakoni o nasilju protiv žena te isto tako i paritet te isto tako suzbijanje svih e, oblika diskriminacije. Također, Isto tako, vezano u zakon o zaštiti žena, e, naš pokret je uspio lobirati da se blokira e, drugo odnosno drugi dom koji je e, donio nove pozitivne amandmane u sam zakon. Zakon je donesen u samom drugom domu, međutim još uvijek, kad je reč o međunarodnim standardima, zaostaje u svom izreću. Maroko, Libanon i Jordan su donijeli e, značajne članke u kaznenom zakonu e, koje su prethodno omogućile e, silovateljima da se ženitbom, odnosno da ostanu nekažnjeni. To su isto tako promjene koje su donesene u Egiptu usprkos e, dakle represivnog režima. E, Proces zaštitu prava su uspjeli uključiti neke segmente zakona o zaštiti žena e, u amandmanu 214. isto tako i članku 306. kaznenog zakona koje se tiče seksualnog uznemiravanja. Oni su nedostatni i oni su ograničeni u svojoj prirodi s obzirom da se uzima u obzir samo seksualno uznemiravanje, a isto tako još uvijek nimamo e, progona samih počinitelja e, seksualnih e, djela. Veliki su izazovi kad je riječ o pitanjima u području ravnopravnosti. Veliki broj zemalja partnerstva ratificiralo je ili je na putu ratifikacije. S obzirom na neke članke, jedini izuzetak je Tunis koji imaju opće rezerve koji e, ne može biti u konfliktu sa samim islamom, a isto tako i Palestina koja je ratificirala CEDAF uz rezerve u 2014. godine. Usprkos nekim pozitivnim pomacima, mnogi zakoni koji stoje izuzetno ograničeni u svom djelokrugu, a isto tako ne dotiču e, nasilje protiv ženja. Također, isto tako, e, uzimaju e, u prvi plan i stavljaju u prvi plan konzervativne vrijednosti obitelji. Još jedan izazov, kao što sam rekla, to je implementacija u samoj praksi samih usvojenih zakona. Organizacije za zaštitu prava žena ne samo da rade na lobiranju, u osvajanju samih zakona te u izmenama zakona kad je riječ o rodnoj ravnopravnosti, već se bore isto tako i za implementaciju samog zakona kada jednom prođe parlament. Cijelno društvo koje rade na području prava žena u južnom partnerstvu, ali isto tako i u dijelovima Europe, otvoreno govore o povratku na, e, u onim segmentima kojima je već postignut napredak u posljednjih nekoliko godina, s obzirom na konzervativizam, te isto tako smanjen prostor za djelovanje civilnih društava, a što se ujedno tiče i prava žena. Organizacije zaštitu prava žena govore isto tako i o ugrožavanju samih rodno uvjetovanih e, djelovanja, a isto tako što se tiče napada na civilna društva, ovi napadi upravo su usmjereni na čast, te isto tako se tiču i samog e, respektabilnosti ovih organizacija. Stoga mi mislimo da je dobro surađivati na sredozemlju kako bismo imali zajedničku snagu i zajedničku inspiraciju. E, rodna ravnopravnost e, daje nam e, za predmet e, da dovedemo za isti stol na jednako ravni sve one aktiviste koji se bave suzbijanjem nasilja protiv ženja, te isto tako u čitavom prostoru Mediterana. Sami sastanci ove skupine na kojima se odvija razmjena iskustava, te isto tako međusobno se inspiriraju u svom poslu, te uspijevaju na taj način promicati pitanje ljudskih prava. U listopadu 2016. godine započeli smo kampanju vezano uz Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe, e, najobuhvatniji instrument u Europi u suzbijanju nasilja protiv ženja. E, kao konvencija ona je isto tako otvorena i za ratifikaciju svim nečlanicama Vijeća Europe, poziva na e, dakle, implementaciju u Euromet regiji. Želimo da postane vidljivo i isto tako i znanje same konvencije u civilnom društvu, u samoj regiji, te isto tako utjecati na nacionalne vlade kako bi se omogućila nacionalno zakonodavstvo, te isto tako politički okvir djelovanje, a tijekom nekoliko seminara, u posljednjih nekoliko godina, organizacije zaštitu ženskih prava e, su upravo e, postigle određene pomake, a isto tako implementacije u samim državama. Na temelju ovih iskustava, te isto tako na izvješćivanju, te isto tako i na lobiranju samih nacionalnih e, vlada. Konkretno, danski, austrijska iskustva, e, te isto tako i izvješćivanje prema organizaciji Grevio, koje su kroz zajedničke aktivnosti pripremile vlastita izvješća u Sjena. Njihovo iskustvo će se koristiti u svim drugim državama Južnog Mediterana i koje će, e, nadamo se, pristupiti Istanbulskoj konvenciji. Isto tako e, potrebna nam je pomoć Europske unije prije svega sa smjernicama kad je riječ o zaštitom ljudskih prava, a isto tako i protiv nasilja protiv žena. A isto tako i zaštite samih e, organizacija. Jako je važno da se pronađu indikatori e, rodnog prava, te isto tako u procjeni same implementacije INP partnerstva i prioriteta sa svakom državom ponaosob. osob. Jako je važno da e, postignemo i napredak e, integrativnom segmentom kad je reč o partnerstvu sa e, Tunisom i Marokom. Jako važno je usredotočiti pažnju prema samim kvalitetu. Isto tako, kad je riječ o zakonu koji je doneseno i koji je donesen kao jedan potpora Europske unije Maroku. Međutim, sadržaj zakona u Maroku nije ni približno zadovoljavajući. Pa ako i možemo kazati da je donesen, treba i dalje nastaviti sa pritiskom na Maroko. Slično je i sa Tunisom, kad je riječ o zaštiti žena te suzbijanju nasilja protiv ženja, Isto tako moramo kazati da moramo se fokusirati i na ovu državu. Kao što smo kazali, ne postoje nikada u cijelosti osigurana prava žena. Jedan turski partner kazao da mnoga prava koja su ostvarena u Turskoj još se nalaze e, pod različitim napadama. Prije 5 do 10 godina vidjeli smo da je Turska imala dosta dobre zakone, ali implementacija samih zakona e, kaskala je za samim terminima. A isto tako sada smo u riziku da se sama prava, te isto tako život žena i djevojaka ugroze. Stoga vlastita prava i borba za vlastita prava morat će se nastaviti. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom govoru i zbog čega je važno da upravo žene potaknu ove promjene. Hvala svim panelisticama. Sada imamo nekoliko minuta, ne onoliko koliko smo željeli, kako bismo evo čuli i javljanja iz auditorija. Gospodin Marselezi se prvi javio. Izvolite. Euh, la Hvala gospođo predsjednice, hvala na svim e, ovim e, intervencijama. To je izuzetno e, zanimljivo. Ja sam član zelenih u parlamentu i izvjestitelju Seni za ovo izvješće. Ja sam španjolski zastupnik. Govorili ste o arapskom svijetu i o arapskim proljećima. Možete li nam nešto reći o utjecaju arapskog proljeća na prava žena u različitim e, državama? E, na južnoj obali da Mediterana i da li se promijenila vizija društva vezano uz prava žena? Možete li nam nešto malo e, dublje o tome reći? Drugo, govorili ste o tome da smo imali isto tako nazadovanje što se tiče prava žena, to e, također konstatiramo i u Europi, na primjer u Poljskoj. Željeli bismo znati da li u vašim zemljama što se tiče strategija feminističkih e, pokreta kako bi se suočili sa tim nazadovanjem i na primjer u e, Maroka vi ste inzistirali na zakonodavnim e, napredovanjima, no također ste se usredotočili i na socijalna prava. Govori se znači o tim e, aspektima što se tiče prava žena, pobačaju i tako dalje. Kako se sva ta pitanja gledaju? Drugo, klimatske promjene, zemlje iz kojih dolazite te zemlje su posebno pogođene klimatskim promjenama, a žene posebno. Radi se o e, velikoj ranjivoj skupini. I kako dovodite u pitanje ta dva važna pitanja, s jedne strane feminizam, a s druge strane ekologiju, zaštitu okoliša. Mi smo nedavno usvojili izvješće vezano uz klimatsku pravdu i rod rodna prava. Što kako gledate na ta pitanja? A drugo, vaša želja, što biste željeli vidjeti u ovom izvješću i Marija i ja ćemo vas pomno e, poslušati što se tiče tih odnosa e, zemalja e, sjevera i juga i njihovog partnerstva. Hvala. Um, Hvala lijepa. ko želi se javiti, može se javiti, onda ćemo se vratiti panelistima. Maten. Euh, Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih se želio zahvaliti i kod četiri panelistice koje su potpuno jasno iznila svoja mišljenja. Ja sam zapisao neke misli e, koje su iznene, možda su nesređene, ali pokušat ću redoslijedom nastupiti kao što su i govornice nastupile. E, je isto tako o pravima, ne samo o interesima. Što po time podrazumijevam? Govorili ste o globalizaciji, zaista je tako da žene upravo u takvim okolnostima su još veće žrtve. A i na taj način dolaze u, u dosta lošiju poziciju, ali isto vremeno je ovo na neki način e, nepravedno pak pogledamo na sve strane, postoje e, reakcionarne žene, aktivistice, e, govore ste o Maroku, o pobjedi nevladinih organizacija, kao što, ste, kao što su vaše i pobjede koje ste ostvarili, želim čestitati na tome. Međutim, Prethodni govornik je ponovio, nešto mi ipak e, tu e, smeta kad je reč o marokanskom pravu. Još uvijek vidim da je, postoji kriminalizacija e, samog seksualnih odnosa izvan dakle samog braka kao takvog i mogu kazati da kada pogledamo isto tako u povelje Ujedinog naroda. To sve skupa nije dovoljno. Mi kao političari moramo se borbeniti o tome da nacionalna prava e, je u suglasju sa poveljama Ujedinog naroda, te isto tako u skladu sa Istanbulskom konvencijom. Marija će se složiti sa mnom, vi ste govorili o kvotama i samo tada možemo imati ravnopravnost, izjednačenost. Mi s europske strane ne smijemo biti pretvorni. Mi imamo isto tako i trgovačke sporazume koji su uvjetovani. Kad je riječ o gospodarskim i financijskim pitanjima, tada je sve riješeno, ali kad god je riječ o pravima žena, tada ih nemamo zapisanih. Evo, ja imam svoje mišljenje o tome, ali da li vi mislite da bi to bi trebao biti preduvjet e, kako bismo mogli onda e, potpisati te trgovinske sporazume? Hvala lijepa. Vrlo interesantno će biti čuti što će kazati na to. Još jedna osoba, Marija Frt. Izvolite. Jedno vrlo konkretno pitanje i to gospođi sa bluzom crne boje. Vi ste još jednom ću početi kako biste mogli čuti prijevod. Evo, Želim se obratiti vama. Vi ste govorili o tome da diskriminacija žena jest e, jednaka diskriminaciji manjina. Htjela sam ipak e, malo vidjeti da li sam to dobro razumjela. Mislila sam da mi nismo manjina, mi smo polovi na društvo. Dakle, nije riječ o manjinama, niti o diskriminaciji manjina, već je riječ o diskriminaciji koja je jednako tako stara kao i naš svijet. To je osjećaj koji imamo. Vidimo isto tako da u svim religijama i kod svih nacija upravo su žene koje su potlačene. To je sustavna situacija koju imamo. Ja bih želio da na to stavimo naglasak. Mislim da nije riječ o diskriminaciju kao svaka druga diskriminacija, već je to sustavno provođenje koje ne možemo iz, ostaviti iz vida. Svi zajedno ste govorili sa vi. Prva govornica je govorila o nama ženama, mi žene. Međutim, isto tako je istina da kada pogledamo desnicu i kada njih pogledamo koji agitiraju protiv e, prava žena i vrlo često se zapravo pod tepih stavlja sve ono kada bismo ove desne ekstremne stranke tada bi bilo potpuno jasno kada ne bi imali žene u svojim redovima onda bi bilo jasno da te žene koji su im alibi, koje na neki način e, stvaraju tu njihovu nacionalnu politiku, da nastupaju protiv žena. I to je ogroman problem da mi žene, nažalost, nismo jedinstvene u stavovima. Ne postoje skupina e, koja može reći mi žene. Mi smo samo dio žena, a ovi muškarci se koriste onim drugim ženama kako bi onda tradicionalne ekstremne religionozne politike e, promovirali i nažalost e, uvijek možemo naći žene koje će u tome podržati muškarce te vas molim komentar i u vezi s ovime prije no što zamolimo da odgovore panelistice želite li još nešto kazati imam dva pitanja prvo govorili smo o svim e, zemljama na površan način što se tiče južnog partnerstva, ali u jednoj e, zemlji se ne govori u našim analizama, radi se o Alžiru. Ja bih željela shvatiti. Vjerojatno nam u tom smislu možete reći puno stvari. Ne smijemo zanemariti Alžir. Moramo zapravo dekodirati situaciju tamo. Drugo pitanje sa europskog motrišta u Europi e, imamo svojevrsnu islamofobiju koja je vrlo prisutna u raspravama koje vodimo u odboru e, postoje znači određeni broj zastupnika i koji dovode u poveznicu i sučeljavaju feminizam i islam. Kao što smo feminizam proživljavali u tom, znači, kršćanskom i, znači, židovskom okružju i kulturi, kako smo to proživljavali tu, tako bismo mogli proživljavati feminizam kroz to isla, e, znači okružje, civilno okružje islama. Da li, kako vi gledate na te stvari? Hvala. Hvala vam lijepa, mislim da nam je preostalo samo nekih pet minuta, nema puno vremena, pa moramo dogovoriti kako ćemo to željeli Jedna od vas e, na sva pitanja odgovoriti ili čini mi se evo da e, zapravo ćemo morati za pet minuta okončati ovu sesiju. Evo, po minutu svaka, hvala lijepa. Najviše minutu i po. we can take written responses as well from you if you would prefer that, but if you can just just some Možemo gospođu French prvu zamoliti Evo, da nam brzo kaže. Ja ću, evo, započeti. Gospodine Marta, cijenim vaš komentar o hipokritičnosti Europe. Doista je to istina. Ja bih e, jako rado vidjela da se dogodi neko lobiranje koje će prava žena, ne samo prava na seksualnost, vlastito tijelo i opsinutost djevičanstvom, sva prava žena, uključujući i kvote, koje nisu e, pred nekoliko mjeseci odobrene e, u izbornom e, zakonu. Dakle, ja bih željela da se to osudi, ali svakako, ako i ne, onda barem jako puno lobiranja, lobiranja od strane žena. Zamislite koliko je teško sad u Libanonu se jednoj ženi natjecati na izborima ili u bilo koje drugoj državi. Dakle, to je jedna od preporuka. Lobiranje e, za komercijalna i financijska pitanja, tako da dođe do napretka u ljudskim pravima. i ja dijelim ovu zabrinutost. Nisam ulazila u detalje, držala sam se tih dodijeljenih deset minuta, ali reći ću da unatoč napretku i dalje živimo u jednoj podvojenosti između međunarodnih standarda i stalnog e, poštivanja islama, e, što je skandalozno jer čak i ni e, Ustav to ne omogućuje, ljudi doista treba biti vrlo hrabri da e, se uspiju izboriti, ali recimo obiteljski zakon predstavljao je e, korak naprijed, ali ništa u zakonu ne postoji što bi spominjalo e, djevičanstvo pa onda e, ima u što se mira zatiče opet različiti su standardi negdje se spominje kao tradicija ali zapravo je sredstvo prodaje žena e, nasilje silovanje i nastavno na to udaja to su pitanja koja su vrlo teže. Jedan od naših ministara je otišao u Ženevu da bi se suprotstavio individualnim slobodama eh, i eh, pravima djece, pogotovo jedna naša ministrica je to učinila, pogotovo djece rođene izvan braka. Eh, ali i to je se činilo citirajući islam. Treba naravno poštivati zakone koji bi trebali biti jednaki za sve bez obzira koje su vjere. Vjera je nešto e, što pripada pojedincu i ne treba se brkati sa zakonom. Da, laicitet je e, pitanje koje je ključno. Naravno da može postoji e, islamski feminizam, ali ne islamistički. To je nešto što ne može postojati. No, čim se vjera miješa u e, sferu politike, žena, e, prava žena su mrtva i to je apsolutno sigurno. Ja sam govorila o tome koliko to osnaživanje žena je dovelo do toga da se podrži ta E, manija da se žene kategorizira kao određena skupina i u svim političkim e, e, grupacijama, strankama ili sindikatima imamo znači odbor za žene. To je nešto protiv čega se moramo boriti. Žena žene nisu skupine i nije skupina i to ih samo vodi u marginalizaciju. Što se tiče e, demokratskog pokreta, situacija je teška. Mogu reći da su žene se borile i e, isto tako postigle puno stvari. No, e, situacija u Alžiru je teška kad govorimo o zapošljavanju, posebno zbog teškog stanja gospodarstva aktivno radimo sa alžirskim e, ženama na pitanjima nasilja nad ženama. No o tome se ne govori puno i ništa zapravo ne izlazi iz granica te države. Što se tiše utjecaja arapskog proljeća, izgleda da moram završiti, ja ću pisanim putem odgovoriti na sva ova pitanja. Oui, merci. Ja ću zamoliti evo paneliste da samo kratko govore. Željela bih insistirati na tome da je e, situacija u Alžiru vrlo teška. Imali smo znači taj zakon o civilnom društvu i tu imamo vrlo složenu situaciju i djelovanje udruga žena. Drugi komentar, radi se o sadržaju ovog izvješća ili o djelovanju ovog odvora o pravima žena u regiji. Morate paziti na to da e, angažmani koje Europska unija e, znači e, potpisala vezano uz prava žena da se to i poštuje u bilateralnim odnosama. Imali smo znači partnerstva koja su usvojena E, posebno sa Alžirom standardi što se tiče prava žena su pre slabi u odnosu na ono što možemo očekivati od strane Europske unije. Ako želim e, poslati jednu poruku, onda je to ta. Hvala. Well, Zahvalit ću svim panelisticama i žao mi je što evo moramo tako brzo završiti. Ovo je bilo iznimno zanimljivo i e, posebno je dobro čuti e, o ovoj borbi i hvala vam što ste to s nama podijelili. Poštovane kolege, hvala vam što ste došli i e, nastavljamo naš sastanak četvrtom točkom dnevnog reda, a to je ravnoteža poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika izvjestiteljica za gospodarski i socijalni odbor, gospođa Anglješka Koslovska Rajević. Pet minuta. Agnješka, izvolim. E, bardzo cieszę się, że e, nadszedł... Drago mi je što i u našem odboru počinjemo razgovarati o ovom važnom prijedlogu komisije. Prije no što ću nastaviti sa svojim govorom, cilj same direktive komisije e, je da se pojavi više žena na tržištu rada, a isto tako da se uvedu pravila koje se tiču prije svega majki. Jer za očeve i muškarce nije problem kada postanu očevim. Međutim, za žene to jest e, upravo poteškoća s kojom se pokušava suočiti i sama direktiva. Dosadašnja direktiva imala je neke slične prijedloge, međutim nije bila obvezujuća te se nisu usvajale niti implementirale. Prilozi Europske komisije u samo direktivi o kojoj trebamo E, dati zakonodavno mišljenje navode sljedeće. Potrebno je e, zahtjev za minimalnim obiteljskim dopustom koji bi se ticao i majke i oca u trajanju od četiri mjeseca koje nisu prenosivi, četiri mjeseca za majku, četiri mjeseca za oca ukoliko jedan od roditelja ne želi e, iskoristiti taj dio e, dopusta, tada se on ne može prenijeti. E, drugi segment je da se ovaj dopust plaća, kao što je to i plaćanja u slučaju bolovanja. Također imamo još jedan segment u ovoj direktivi, a kad je riječ o tome da se na europskoj razini dakle uvodi dopust za očeve u trajanju od 10 dana. Nije to puno, ali ipak e, to je nešto. Dopust e, za skrbnike u trajanju 5 dana predloženje, to je potpuno nova stavka, a inače moramo istaknuti da je to jedna potpuno nova inicijativa u Europi. Samo mali broj država ima ovakvo zakonsko rješenje. Ovaj dopust e, treba biti fleksibilan, što znači da bismo mogli koristiti taj dopust u do 12. godine života djeteta i onaj roditelji koji bi uzeo ovaj dopust mogli bi i poslodavca zamoliti za fleksibilno radno vrijeme i fleksibilne radne uvjete, što znači da bi se sa poslodavcem moglo organizirati samo korištenja ovog dopusta. Mislim da sve što je jako važno vezano uz ovu direktivu jeste sljedeće. Želimo i pokušavamo da se prijedlozi koji se željelo implementirati, međutim s obzirom da nisu e, prethodne odrebe bile obvezujuće, nisu ni provedene. Tri stvari su jako važne. Prvo, svega Znači da se dopust između oca i majke ne može prenijeti s jednog na drugo, to je jako važno kad je reč o pravima žena, te isto tako našeg odbora. Želim vas podsjetiti da je cilj ove direktive upravo o tome da žene ostanu na tržištu rada. U ovom trenutku imamo situaciju da nemamo ravnomjernu raspodjelu obaveza i poslova u kućanstvu. Mi to ne možemo zakonom utvoriti. Međutim, upravo ovako uvođenje dopusta, očinskog dopusta i roditeljskog dopusta e, može dovesti do promjene samo mentaliteta kako bi onda ipak žene u konačnici ostale na tržištu rada. Još e, jedna važna komponenta ovaj dopust je plaćeni dopust. Neće to biti velika naknada, međutim, ipak moramo kazati da je to nešto. Ako ne bismo imali ovu komponentu naknade, onda muškarci to uopće ne bi koristili. U nekim državama članicama ovaj očinski dopust je već predviđen, međutim, taj očinski dopust nije plaćen i nema naknade i često se i gotovo uopće, možemo kazati, ne koristi zbog te činjenice. Ukoliko, dakle, želimo da i žene i muškarci ostanu ravnopravni na tržištu rada, tada moramo uzeti u obzir i očeve i očinski dopust koji mora biti plaćen. Još nešto je važno. Učenski dopust kao takav jasno je definiran ovih deset dana očinskog dopusta na europskoj razini koji bi bio obvezujuće, to je jako važno s obzirom na očekivanu promjenu mentaliteta. Želim kazati da ovaj prijedlog e, zaista jest e, prijedlog koji možemo podržati, a u kontekstu našeg iskustva vezano uz zaštitu majčinstva, e, to iskustvo koje nije bilo baš pozitivno, želim vas ipak potaknuti da u sklopu rada na ovoj direktivi svakako ne mijenjamo prijedlog u smjeru da na bilo koji način e, ne dozvolimo da dođe do izglasavanja same direktive. Znamo da postoje neki kontroverzni elementi ili će to biti preteško e, ispuniti ove financijske obaveze ili iz nekih drugih razloga. Međutim, želim vas pozvati i zamoliti da zaista e, ne e, pojačavamo potencijalnu konfliktnu situaciju, već e, da završimo rad na ovom prijedlogu. Hvala Agnješki Kozlovskoj. Sad e, gospođa Karin Vender kerčovet iz opće uprave za pravosuđe. Hvala vam lijepa predsjedateljice i e, svima želim dobar dan. Iznimno mi je drago što sam danas s vama da vam predstavim naš prijedlog, a nadam se da će to biti pravi početak rada na tom prijedlogu e, u vašem e, odboru, a taj je posao već započeo u drugim odborima. Vjerujem da je izvjestiteljica već prikazala direktivu i o čemu se zapravo radi, a ja mogu nešto kratko reći o kontekstu e, i zašto je ova direktiva upravo sad na dnevnom redu. E, vraćamo se u 2015. godinu kad je komisija odlučila povući prijedlog koji je dala 2008. godine e, za izmjenu direktive o e, o e, porodiljnom, o rodiljnom dopustu. To je zapravo dio jedne šire inicijative koja treba uzeti u obzir općenitije sve odgovornosti ljudi koji se bave ili podižu djecu. E, dakle, od 2015. godine komisija je radila na tom prijedlogu i u međuvremenu, kao što znate, prošle godine 26. travnja usvojen je prijedlog za Europski stup socijalnih prava, što je usvojeno e, na samitu Göteborgu e, na jesen. To je politički kontekst i postoji više instrumenata e, koji upućuju na relevantno zakonodavstvo e, koje omogućuje ravnotežu između privatnog i poslovnog života e, pa se to onda odnosi i na roditeljski dopust 92. godine su postavljeni ciljevi u Barceloni a to je da će e, države članice nastojati postići određene postotke koji se odnose na skrb, e, skrb o djeci. Tu su i preporuke e, komisije i pogotovo za sudjelovanje žena u, na tržištu rada i europski semestar, sve je to e, i u povelji o temeljnim pravima e, i e, u ugovorima i dio strategije rodne ravnopravnosti. Dakle, to je politička pozadina. Problem koji je komisija željela riješiti ovim Prijedlogom je nedovoljna zastupljenost žena na tržištu rada i nejednaka e, dijeljenje e, roditeljskih e, odgovornosti između muškarca i žene. Pogledamo li statistiku i podatke, vidjet ćemo zapravo o čemu se radi. Ovdje vidite stope zaposlenosti u 28 država članica, stopu za muškarce, stopu za žene i vidite da je tu došlo do pozitivnog kretanja i za muškarce i za žene, ali razmak, odnosno e, ova rupa između ostaje ista, 12% žena manje sudjeluje na tržištu rada nego muškaraca. I ovdje vidite isto tako stope zaposlenosti žena niže su od stope zaposlenosti muškaraca u većini država članica, u nekima je to više, u nekima manje izraženo. Istovremeno pogledate li postignuća žena i muškaraca u tercijarnom obrazovanju, Žene su eh, evo ovdje su plavo svjetlije eh, prikazane žene tamnije eh, muškarci i vidite da su žene obrazovanije od muškaraca dakle što se nije odrazilo u boljem ili većem angažmanu na tržištu rada razmotrimo li razloge iz kojih su žene e, manje zastupljene na tržištu rada, ima više takvih razloga, a jedan od značajnijih je i e, briga o djeci, dakle ili e, nemoćnim odraslim osobama. Dakle, u to ta razdoblja kad žene nisu na tržištu rada su razdoblja kad brinu o djeci ili brinu o starijim članovima obitelji, najčešće roditeljima ili drugima. To su te, ta dva ključna razdoblja koja e, zapravo e, žene eliminiraju s tržišta rada, a naravno imamo i situaciju starenja društva, ali ukupno gledano glavni je razlog upravo to e, vođenje brige o djeci ili starijima. Evo i kakav je učinak roditeljstva na žene i na muškarce. Kakav je učinak, recimo, ako imate dijete mlađe od šest godina, vidite na, žene, na muškarce svjetlo plavo, a tamni ljubičasto e, učinak na e, žene pa vidite da je on negativan na žene, dočim je na muškarca osim nekih iznimaka zapravo pozitivan, a to znači da se muškarci i više trude, više rade, ako imaju e, dijete, odnosno više ukupno rade ako imaju dijete ispod 6 godina, a žene naprosto rade manje. Na tržištu rada. Evo što je s plaćenim i neplaćenim radom. Muškarci, iako posvećuju više vremena plaćenom radu, žene rade 54 sata tjedno, pet više nego muškarci, a ukupno 21 sat provode u skrbi i u kućanskim poslovima E, muškarci puno više djeluju u e, plaćenim e, poslovima, plaćenom radu, a žene sasvim očito ne. Dakle, to, ta nedovoljna zastupljenost je izračuna, da, dakle, otprilike 370 milijardi eura godišnje e, gubitka. E, to su troškovi koji e, zapravo se izvode iz nezarađenih i dakle honorara ili neplaćenog rada i iz toga naravno proizlazi da nije plaćen niti porez. Tako se postavlja statistički ovaj e, problem, a e, glavni e, poticaji su kao prvo roditeljstvo, a rekli smo da je preko 20% niža zaposlenost žena, majki djece mlađih od 6 godina. I također imamo i nedostatak službi za brigu o djeci unatoč barcelonskim ciljevima, dakle osobito za djecu mlađe od tri godine i e, također njege za e, starije ili e, osobe koje su nemoćne i neko više država članica koje imaju za e, drugu zaradu u obitelji, negativne porezne poticaje, što znači da ne potiču e, drugu osobu koja zarađuje, to je najčešće žena, da se uopće angažira na tržištu rada. Evo trenutnog e, okvira za dopuste, kao smo rekli imamo rodiljni E, dopust i direktivu o njemu, imamo roditeljski dopust i direktivu o njemu. Po sporazumu socijalnih e, partnera usvojenom u obliku direktive i općenita direktiva o zapošljavanju i rodnoj ravnopravnosti ili rodnoj jednakosti e, iz područja ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Osim toga imamo još podataka, možda je ovo presitno, ali vidite ovdje iskorištenost eh, roditeljskog dopusta eh, od strane muškaraca i od strane žena. Vidite da eh, žene neusporedivo više koriste roditeljski dopust nego muškarci. Osim navedenoga, opašamo još jedan element koji smo uzeli u obzir kod izrade prijedloga, a to je evolucija, demografska evolucija u Europi, starenje europskog društva i u 2013. već imamo podatke koji pokazuju eh, da eh, populacija preko 50. godine starosti neformalno preuzima skrb o e, rođacima ili roditeljima koji su o njima ovisni ili nemoćni i u više država članica to je znatno prebacilo ove postotke i to je razvoj događaja koji će sasvim sigurno se nastaviti u ovom trendu i e, pogotovo e, uz e, opće starenje društva. Projekcije populacije koja je radno aktivna, ovo je, su projekcije za razdoblje do 2080. Vidite da će biti sve manje radne snage dostupne u Europi i Upravo zato nam treba ova polovica radne snage, a to su žene, da e, se pridruže tržištu rada. Imajući sve ovo na umu, mi smo izradili prijedlog uz ukupan cilje povećanja sudjelovanja, stope sudjelovanja žena na tržištu rada, smanjenju e, tog e, te razlike i zamisao je također da radnicima omogućimo e, izbor između privatnih e, i poslovnih odgovornosti i e, sve zapravo mora biti jednako privlačno muškarcima i ženama i da bi i muškarci mogli uzimati sve ove dopuste ali naravno potrebno je i uspostaviti politike koje će odgovoriti na demografske izazove ne samo u pogledu e, skrbi o djeci, već i dugoročnoj skrbi i da bi za onu drugu osobu u obitelji koja zarađuje e, to bilo zapravo jednako atraktivno. Dakle, imamo prijedlog direktive, ali jednako tako i komunikaciju E, o e, nezakonodavnim e, mjerama. To je dakle paket koji se sastoji od više mjera koje su zakonodavne, a neke i nisu i u prijedlogu direktive zakonodavnih mjera imate već neka ojačana postojeća prava, ali i neka nova prava o kojima je bilo riječi, novi, e, e, novo pravo na e, očinski dopust, jači roditeljski dopust, fleksibilni dopust i sve ovo zapravo već postoji, ali je u prijedlogu još ojačano. Pravni temelj je ugovor članak 53 koji se odnosi na jednakost između muškaraca i žena na tržištu rada, a koji predviđa usvajanje direktiva s minimalnim standardima. To je direktiva s minimalnim ili minimalnog standarda. Predložena e, direktiva sadrži nova prava za očinski dopust 10 e, radnih dana e, plaćeno kao bolovanje i mogu odmah reći da je ta naknada jedan od elemenata koji su ključni za osiguravanje iskorištenosti ili korištenja E, ovog dopusta od strane muškaraca jer muškaraci neće moći priuštiti e, da umanji prihod obitelji. Dakle, naknada je e, ključna. Zatim je tu roditeljski dopust koji već postoji u direktivi i mi predlažemo povećanje neprenos, broja neprednosivih eh, mjeseci, mjeseci koje, eh, koji se mogu prenijeti s jednog roditelja na drugoga. Trenutno eh, direktiva kaže da načelno je pravo na roditeljski dopust individualno pravo, ali direktiva predviđa da najmanje jedan mjesec neće biti prenosiv, znači tri su mjeseca prenosiva, a u puno e, slučajeva e, muškarac e, prenosi taj dopust na ženu koja je onda dulje kod kuće. Dakle, ova neprenosivost trebala bi osigurati bolju korištenost ili veću stopu korištenja roditeljskog dopusta od strane muškaraca i to je moguće činiti do 12. godine i fleksibilno je. Ne mora se uzeti u jednom bloku od četiri e, mjeseca, već je moguće u kraćim e, blokovima povremeno e, i ova tri mjeseca doista su ključna za korištenje roditeljskog dopusta, dakle naknada, neprenosivost i fleksibilnost tri elementa koji bi trebali privući muškarce k korištenju tog e, roditeljskog dopusta. Imamo i e, prijedlog za skrbnički dopust, dakle znači da radnik koji osobno pruža skrb ili potporu u slučaju bolesti ili funkcionalne ovisnosti E, člana obitelji, najčešće se radi o skrbi za roditelje, starije nemaše roditelje ili rođake, e, pet dana godišnje po radniku, također e, naknada kao bolovanje i skrbnički dopust je nešto što nemamo trenutno E, na razini Europske unije, to je novina. Zatim imamo i fleksibilne radne uvjete, što predstavlja mogućnost e, radnika da e, se da prilagode svoj raspored rada po povratku s roditeljskog dopusta i to je zapravo proširenje tog prava svih roditelja djece do 12. godina koji e, mogu uzeti takav dopust za skrbnike je e, to važno na redovitoj bazi e, ako, se one, ako na nekome brinu. To predviđamo u prijedlogu smanjenje, dakle kraće radno vrijeme, rad od kuće i za radnika e, je to samo pravo da traži ovakve fleksibilne uvjete, a e, to, e, mogućnost da mu ih dozvoli razmatra poslodavac koji to može odbiti, ima na to pravo, ali mora obrazložiti svoje odbijanje. Svi ovi dopusti zaštićeni su određenim eh, pravnim eh, mjerama, zakonskim mjerama i svi oni koji će koristiti fleksibilne radne uvjete eh, mogu se osloniti i na druge direktive o rodnoj ravnopravnosti i trebali bi biti zaštićeni od diskriminacije, od otkaza i e, kad se osoba vrati na radno mjesto trebaju čekati i posao i prethodni uvjeti. I evo, to je otprilike sažetak onoga što sam već rekla. Imate ovdje e, sadašnji e, zakon i novi prijedlog zakona europske unije. Kad nova direktiva stupi na snagu, postojeća će se opozvati, dakle direktiva o e, roditeljskom dopustu, ali sva trenutna prava će biti e, očuvana i još e, ojačana u novoj direktivi. Kao što sam rekla, to se može popraviti i e, komunikacijom e, kroz nezakonodavne e, mjere, kao što je ravnoteža i smanjenje razlika, dakle veća rodna ravnopravnost, otklanjanje ekonomski negativnih mjera, i ima i više drugih mjera koje su predviđene uz provedbu e, sadašnjeg zakonodavstva, a osobito zaštita od otkaza e, kroz direktivu o e, rodiljnom dopustu koja nije dostatno provedena i vidimo i također suradnju između tijela koja su nadležna za rodnu ravnopravnost i poboljšanje e, načina prikupljanja e, podataka, praćenja i vođenja unutar europskog semestra e, te podjela dobre prakse kao i promicanje socijalnog ulaganja kroz postojeće strukturne fondove, a to se odnosi na e, ulaganje u skrb o djeci i dugoročnu skrb. Eto, to je ukratko e, taj prijedlog i vrlo rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Sada bih e, dala riječ gospođe Eriki Keller članica Europskog eh, gospodarskog i socijalnog odbora, te izvjestiteljica u ime eh, Europskog gospodarskog socijalnog eh, odbora i vezano uz pitanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Ja bih na prvom mjestu želio zahvaliti odboru za ravnoteže žena što možemo predstaviti naše mišljenje koje je usvojeno u prosincu 2017. godine za sve one koji nisu možda upoznati sa radom Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, ESC e je glas organizacije civilnog društva, a isto tako i možete pronaći tri skupine u našem odboru. Skupina poslodavaca, radnika i ostalih interesnih skupina. Zbog toga smo se porili međusobno vezano uz sam prijedlog direktive, ali ću vam kazati kako je u konačnici bila sama procedura. Na prvom mjestu moram kazati da imamo 350 e, članova u našem odboru, to nije malo tijelu. Na početku bih kazala nekoliko općih e, napomena. Ono što je najvažnije da EXO u cijelosti podupire sam prijedlog o ravnoteži poslovnog i privatnog života, jer sama inicijativa je ono što smo čuli o većem sudjelovanju žena u tržištu rada, čuli smo isto tako i trošak e, nedostatka žena na e, tržištu radne snage, to je 317 milijardi eura e, godišnje, to je ogroman iznos i još jedna važna tematika je bila neravnopravno raspodjela tereta u skrbi, o čemu smo isto tako mnogo toga čuli. Potpuno je prirodno da e, sudjelovanje žena na tržištu rada bi pospješilo e, dakle, rodnu jednakost, to može biti jedan od većih ciljeva ove direktive. Ako pomislimo o činjenici da mi ili naši roditelji da smo imali i skrbiti o starim ljudima i o djeci kod kuće, Nalazimo se u stresnoj situaciji, u takozvanoj sandwich generaciji, koji puta je zaista kompliciran život biti i savršena majka, savršeno dijete, te isto tako brinuti se o starijim roditeljima, te isto tako biti savršeno na radnom mjestu. To je nemoguća misija. Naravno da znamo da prijedlog komisija nije ni na koji način e, uklesano u kamen, ali svakako mi smo kroz naš odbor e, smatrali da je to korak u pravom smjeru, a isto tako mislimo da moderne politike ravnoteže poslovnog i privatnog života trebaju obiteljima omogućiti donošenja odluka i izbora, a isto tako moramo uzeti u obzir i poslovanje samih poduzeća u kojima su e, ti roditelji zaposleni. U Göteborgu osvojena treći stup, e, dakle socijalni stup, e, ravnoteža između poslovnog i privatnog života je prilika da evropske institucije pokažu da je upravo u Göteborgu postoji e, dakle, politička predanost da se Göteborgski zaključci provedu i u djelo. Mi želimo isto tako imati minimalne europske standarde, a to bi također e, bila dobra prilika za Europsku uniju da se okrene prema socijalnoj konvergenciji. Ja sam vam već istaknula da smo u našem odboru okupili i poslodavce i radnike i ostale interesne skupine i upravo zbog toga smo morali se suglasiti u našem odboru oko samog mišljenja i bilo je potrebno istaknuti da su predstavnici poslodavaca bili zabrinuti oko samih troškovnih aspekata, te isto tako i oko pitanja organizacije samog rada u takvim okolnostima. Stoga je jako važno da se u ovim okolnostima promisli i o financijskim i organizacijskim poteškoćama pred kojima se mogu naći poduzeća, a najveći mm, će biti pogođene mala i srednja poduzeća, a unutar njih ona mikropoduzeća i mala poduzeća. Dobili smo i pitanja od ovih skupina, nismo o tome razmišljali kad smo razmatrali ovo mišljenje, međutim kroz ta pitanja i kroz predstavnike malih i srednjih poduzeća su istaknuli E, sa pitanjem, izašli su sa pitanjem kako ćemo mi to organizirati, kako ćemo to postaviti. EXO je siguran da su dugoročne koristi biti daleko veće od samih početnih e, troškova. Mišljenja smo da je to dobra investicija u ljude i isto tako i u društvo kao tako. Što se tiče samog prijedloga komisije, što se tiče transferibilnost i samog dopusta, to je ključ. Morali bismo eh, ukoliko želimo ukloniti strukturne barijere, a to je sudjelovanje žena na tržištu rada, onda je drugo pitanje samog plaćanja ovog dopusta. Potpuno je prirodno da ukoliko nemamo eh, naknadu za ovaj dopis, e, a mi smo vidjeli da je to e, naknada na razini naknade za bolovanje. Međutim, poslodavci su zabrinuti e, sa potencijalnim komplikacijama vezano uz ovaj dopust. Prije svega u zemljama gdje se na visokoj razini isplaćuje naknada za bolovanja, a to je u nekim državama čak i 100% plaće. Naravno, plaćanje, to je jedan od eh, najvećih eh, kamena spoticaja u svemu ovome. Očevi nikada neće ostati kod kuće ukoliko ih se ne plati za to ili ako će to eh, biti na drugoj razini osim one koje bi primili u slučaju bolovanja isto tako potiče i suglasna je sa neprenosivošću samog roditeljskog dopisa, dopusta i to može isto tako biti isto tako odgovor na pitanje rodne, rodnih stereotipa, a isto tako i muževljive je preuzimanje odgovornosti za odgoj djeteta. Što se tiče ravnoteže poslovnog i privatnog života, a isto tako i poboljšanja životnih okolnosti. Kad je riječ o skrbništvu, tada smo govorili o pet dana godišnje. Jedan velik broj ljudi koji se nalazi upravo u ovoj već spomenutoj E, sandvič generaciji, to neće riješiti e, njihove života. Međutim, bit će jako korisno ukoliko moramo pronaći e, babysittericu ili ukoliko se želimo na neki način zamijeniti i eventualno babysittericu ili skrbnika koji se brine ili o starim ljudima ili o djeci, kako bismo upravo na taj način omogućili da se lakše u tim situacijama uskoči. EXO isto tako e, se zalaže za fleksibilne radne uvjete, jer upravo želimo istaknuti da fleksibilni radni uvjeti ne bi trebali biti žensko pitanje, a poduzetnici moraju poticati fleksibilnost unutar samih radnih uvjeta, a pogotovo kad je reč o ženama. Postoji čitav niz e, pitanja, da, znači ukidanje e, direktive o e, dakle rodiljnom, o roditeljskom dopustu, to nisu inicijali socijalni partneri i nismo htjeli uopće započeti raspravu o tome, ali mišljenja smo da socijalni partneri definitivno imaju ključnu ulogu u uređenju samih dopusta, bilo roditeljskih, očinskih ili rodiljnih, a kad je reč isto tako o njihovim radnim mjestima. Komisija, države članice i civilno društvo imaju ključnu ulogu u suzbijanju stereotipa, a isto tako i e, povećanju javnog e, mjenja, te isto tako e, želimo istaknuti i podcrtati potrebu da se investira u visoko kvalitativna e, ustanove za e, skrb i e, dječje vrtiće. Također želim istaknuti da smo mišljenja kako komisija kako bi komisija trebala biti ambicioznija, a kad je riječ o sustavu oporezivanja, a što može imati i izravne posljedice na tržište rada. Kao zaključak, EXO prepoznaje izazovnost e, ovog e, samog dokumenta i prijedloga, ako želimo vidjeti i same primjere iz naših života kako e, smo E, stvari morali razvijeti kroz naš odbor. Tako svakako moramo uzeti obzir sve ono što je izrečeno i kako bismo dobili jednu novu kvalitetnu direktivu. Nećemo imati e, um, dakle nikakve pomake. Da li to treba biti na razini postojeće plaće ili na razini naknade za bolovanje ili nekog postupka. Međutim, jako je važno da se ta naknada plaća jer inače sve ovo skupa neće imati nikakvog učinka. To bismo mogli posljedice, a prije svega kada pogledamo i demografska kretanja, moramo biti jasno da imamo stareće stanovništvo, demografija ima negativne trendove. Što se tiče skrbi, pet dana je bolje išta nego ništa i o tome se može raspravljati što bi se isto tako u usporedbi sa vremenom koje imamo za odgoj djece. Zaista ovih pet dana je veliko poboljšanje, no postavlja se pitanje što će države članice e, u slučaju nepremnostivosti. Da li će neke države članice otkloniti ovakvu mogućnost i ovakvo rješenje i da li će onda u konačnici muškarci koristiti e, sam dopust. Što kada imamo obitelj, kada imamo samo e, jednog roditelja, hranog roditelja? E, dakle, to bi bilo jako važno pronaći odgovor i na ovo pitanje. Imamo isto tako i obitelji koje su ugroženi. U tom slučaju, da li je to moguće? Što se tiče e, roditeljskog dopusta e, svih zaposlenika koji rade u malim i srednjim poduzećima. Naravno, za mala i srednja poduzeća to je izuzetno velik financijski zaloga i svakako sami će morati snositi dio u tim malim poduzećima e, teret nedostajanja radne snage je osjetljivije pitanje nego kod velikih poduzeća. Mi u Europskom parlamentu moramo e, pokušati pronaći rješenje. Naravno, potrebe malih i srednjih poduzeća uvedu koncept roditeljskog dopusta kao što je predložen. Međutim, upravo u skandinavskim zemljama imamo situaciju da je to obvezujuće već i sada i da imamo ovakvo rješenje. Mm, stoga postavlja se pitanje da li ćemo moći zadržati ovu razinu koju smo predložili i vidjeti koji je to zajednički nazivnik. Toliko s moje strane, a sada riječ ima e, gospodin Urtazum. Vezno e, školovanje, tu možemo imati fleksibilnost što se tiče kontakata sa poslodavcem e, tijekom znači roditelja. I tu moramo imati ravnotežu. E, rekli ste o tome da gubimo 370 milijardi eura taj, e, to stajalište i to motrište. No, u svakom slučaju pozitivno gledamo i taj, e, to stajalište i to motrište. No, u svakom slučaju pozitivno gledamo i zapošljavate mladu ženu, onda imate svi ne slažu s tim. Mislim da se nešto mora napraviti ako želimo napraviti korak napred u tom. Mi smo pronašli jednu drugu formulaciju, no e, ovih pitanja e, ovih pitanja e, socijalnog stupa. Hvala. I sada kao zaključak Mm, razgovaramo u odboru za ravnopravnost žena, to je revolucionarno, ovo je ambiciozan predlog. Svakako možemo kazati da dijelovi našeg društva i moramo uzeti u obzir i njihove interese. Ne možemo jednostavno kazati da postoje s jedne strane prava žena i obitelji, a s druge gledamo znači tu činjenicu, onda e, moramo svakako sačuvati interese žena, moramo biti jako oprezni roditeljskog i očinskog dopusta iznosi su preveliki. Ne možemo povećati ove iznosi jer za neke države članice i koje su vrijednosti odnosno koje su trajanja preuzeta iz dakle direktive o roditeljskom dopustu koji provode u kućanstvu. U tom kontekstu moramo vidjeti i očinski dopust. Očinski dopust koji bi se koristio neposredno, ne bismo trebali kretati u smjeru ići još u ambicioznije, u ambicioznija rješenja. Hvala lijepo na komentarima, hvala lijepo. našim gostima iz komisije, iz EXO-a, mi, e, znači, e, i crt mišljenja, a sada dajem riječ gospođi Ajuto, nadležnoj za izvjestitelje, e, nadležnoj izvjestiteljici. Hvala. Malo kasnimo, ali pokušat ću biti kratka. Prije nekoliko e, mjeseci na sastanku koordinatora Rekli su nam da AFET želi predložiti rezoluciju vezano uz ovu problematiku i nakon toga smo imali prijedlog mišljenja našeg odbora. Radi se o važnoj temi, a naša, naš odbor treba također dati prilog rješenju ovog problema. Što se tiče teksta uredbe, on je sintetički i e, bavi se samo nekim aspektima vrlo kratko. Ja sam, on je sintetički i e, bavi se samo nekim aspektima, vrlo kratko. Ja sam u raznim međunarodnim konvencijama i to je e, suprotno temeljnim načelima Europske unije. Također vidimo da ako nastavimo ovim ritmom do 2030. godine imat ćemo iza 2050. godine više od jedna milijarda takvih brakova će se sklapati. Zbog toga moramo e, osmisliti mjere sklapanja takvih dječjih prisilnih brakova. To je nasilje, nije trebamo pratiti što se događa unutar granica Europske unije. To su znači neki aspekti koji su uključeni u ovaj nacrt izvje, e, mišljenja. To će u sjeni zahvaljujem Jaroka, izvolite. Govorit ću na engleskom. Izuzetno je Pokazuju studije da prije 18. godine svaki dan 41 tisuća djevojčica e, se prisilno ženi. Kad smo vidjeli što je poduzeto na što se tiče samih e, projekata i implementacije projekata za borbu protiv e, dječjih i prisilnih brakova, to je nešto što E, zbilja treba biti popraćeno e, nadzorom jer imamo znači e, prije svega izloženost djevojčica i žena takvim dječjim i prisilnim brakovima znate koliko to utječe katastrofalno na živote žena Vidim također i problem. Također imamo cijeli niz pravila za rane brakove koje, su koje se mogu e, e, primijeniti. Zbog toga se postavlja pitanje pravne učinkovitosti zaštite. Imamo cijeli niz e, u državama, na primjer u Rumunjskoj prije dvije godine smo imali veliki e, i popisa nepopisane e, rođene djece i tu smo napravili veliki napredak. To se mora zbilja e, napraviti u drugim državama članicama e, i država, drugim državama. Što se tiče žrtava takvih e, brakova, one su loši. A ne smijemo zanemariti to da nemaju više pravo ni na obrazovanje, ni na zapošljavanje. Ta, ti prisilni brakovi su e, javljavanje. Ta, ti prisilni brakovi su e, jako skupini jako skupi i vidi se da će do 2030. godine milijarde eura za sustave socijalnih e, sustava. Puno je jeftinije da se cijela situacija prevenira, da se izbjegnu takva, e, takvi rani i prisilni brakovi u marginaliziranim i ranjim o tendencijama prisilnih brakova u Guardianu smo imali jedan članak jučer koji pokazuju da u mnogim zemljama države, a nemaju državljanstvo, te države pokušavaju steći državljanstvo e, brakovima i ženbom za vrlo mlade osobe. Imamo jako puno izvješća o tome, e, fokus je na to bio usmjeren posljednjih mjeseci i drago mi je da je tomu tako, no mislim da trebamo u to pitanje ići i dublje kako bismo znači e, vidjeli da e, projekti brakova strašni su podaci, preko 70 milijuna djevojčica nevjesta širom svijeta ima i E, velika je to opasnost i za e, zdravlje te djece i za njihovu budućnost. Deseci milijuna su djevojčica uda za takve djevojčice u pogledu ljudskih prava, sigurnosti, gospodarskog razvoja i e, zdravlja. Oglasiti da. Evo ja ću je, e, će biti dragocjen dio mog e, posla. Ja kao što je recimo pregrupiranje obitelji što se zapravo budu u e, obrazovnom sustavu i tako ćemo se moći boriti protiv te barbe koji imaju žensku djecu koji su koji put su učesnici u zaštite. Mala nadopuna s moje strane, ako govorimo o 60 milijuna brakova, eh, onda to zapravo postaju običajno pravo. Ja ću sada kazati podatke iz Njemačke. Ako imamo velik broj izbjeglica koji dolaze u našu zemlju, onda možemo imati situaciju da se i ovdje unose dakle brakovi, e, prisilni brakovi i brakovi maloljetnika. Mi u Europu moramo imati pravne standarde koji neće ni na koji način biti e, na bilo koji način suzbijani kroz običajno pravo a upravo dolaskom izbjeglica i da to kao e, nasljeđeno pravo se stvori kao poseban status u našim zemljama, to ne smijemo dozvoliti. Nepravda ostaje nepravda magdje. I 16. svibnja se glasuje na afetu. Sljedeća točka dnevnog reda je šesta točka kršenje prava mhm, autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem. je e, zamjena gospođe Petir i evo njene izjave. Ona e, je da e, iznesem aman, predložim amandmane. Europska unija mora biti aktivna u pitanjima autohton zaštitu žena e, autohtonih naroda, a koje su psudo u svijetu zaštitu žena e, autohtonih naroda, a koje su psudo u svijetu i i e, surađivati i s muškarcima, a djeca autohtonih naroda osobito e, razviti svoje pune potencijale. Osim toga, nedostatak e, podataka o E, djeci s teškoćama u razvoju e, u autohtonih naroda i kršenje njihovih prava je e, prepreka bilo koje politici koja bi trebala poštivati i promicati ljudska prava. Moramo biti svjesni pregovaračke pozicije koju ima Europska unija. Ona ne može prisiliti neku državu da djeluje na određeni način, ali Europski parlament e, trebao bi promicati e, ovakva stajališta i svakako uz poštivanje načela subsidijarnosti. Hvala lijepa. E, u kojem bih ja želio da se stvari kreću. Meni je jako važno da se pokaže da zapravo jakma za zemljištem i autohtone žene mjeru u kojem bih ja želio da se stvari kreću. Meni je jako važno da se pokaže da zapravo jakma za zemljištem i autohtone žene većim slučaju e, su to žene koje su upravo žrtve toga, sve to skupa e, treba gledati u kontekstu našeg potrošačkog društva, naše poljoprivrede koja je izvozno orientirana, izvozno orijentirana, isto tako uvoznik soje. Ova tematika mm, je svakako važna i moramo vidjeti gdje smo i mi okrvavljenih ruku, gdje mi kao Europska unija imamo okrvavljene ruke, gdje sudjelujemo u progonu i gdje otimamo osnovu za život ženama i autohtonim narodima. Mislim da to trebamo ukazati. Mislim da je premještaj novaca se događa upravo u području ne samo kada je riječ o tlu, o zemljištu, već kada je o pravima na ribolov riječ ili o nekim drugim pravima, kada s tim ogromnim, e, dakle, e, dilovima e, kupujemo si prava određena, a zapravo autohtone narode uskraćujemo mogućnosti u izlovu ribe to je prebacivanje financijskih struktura onih muškaraca koji vladaju, a sve ona prava koja su stekle autohtoni natrag i da ga ne izgube u cijelosti i tra. Hvala. I hvala svim izvjestiteljima u e, Sjeni. Iznimno mi je drago što smo e, mogli o ženama autohtonih naroda e, i pogotovo radi razaranja i uništavanja koje upravo vidimo na dijelu i amazonskog područja i drugih dijelova svijeta i upravo zato je osigurali da se njihova prava poštuju. 27. veljače e, u 15 sati je rok za iznošenje prijedloga amandmana, a sad imamo sedmu točku dnevnog reda, modernizacija sustava obrazovanja u Europskoj uniji. Izvjestiteljica Mihajla Šojdrova. Hvala vam. Poštovane kolege, vrlo kratko mišljenje o modernizaciji sustava obrazovanja u Europskoj uniji. Poboljšanje kvalitete obrazovanja u državama članicama je način i mogućnost da se borimo protiv diskriminacije, protiv žena i djevojčica. I e, glavne točke u ovom mišljenju i jednake mogućnosti i u obrazovnom sustavu za ženske i muške studente e, su ključni